i to u 9 e, ujutro pa do 14 sati i potom od 15 sati do ponoći. Dnevni red je objavljen i dostupan je na web stranici Europskog parlamenta. Sjednica je završena. Laka vam noć. Tiistaina. Hyvää yötä kaikille.